da ovdje u našem domu pozdravimo izaslanstvo iz Gruzije pod vodstvom e, e, gospođe Guladove u okviru četvrtog e, službenog odboru, odbora EU Gruzija. Evo, oni upravo dolaze, e, pozdravljam ih u našem domu. Vrlo sam si, siguran da ćemo imati e, plodnu diskusiju s našim zastupnicima i zastupnicama. Hvala lijepa. A sada imamo kratku pauzu, a u 11 sati e, ćemo imati obraćanje kanadskog premijera Tridoa. Hvala.